odnosno nema ih, smatramo da je zapisnik usvojen. Zatim, imam ovdje stajalište vijeća o uredbi o uzajemnoj pomoći između administrativnih vlasti i zemalja članica. Imamo također i uredbu o statutu Europskog suda. E, to će biti zapisano u zapisniku sjednice Europskog parlamenta. tromjesečni rok se broji od sutra, odnosno od 10. srpnja 2015. godine. E, prva točka na poslije